Amandman 1 za, protiv, suzdržani, provjera. Kolege, molim vas, veliki dio zastupnika ne diže ruke. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Uvodna izjava KV za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite provjeru? U redu. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se isprike predsjednika. Uvodna izjava R za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava S, to je za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava V, poimenično otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Uvodna izjava X. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se razlikom od dva glasa. Prije konačnog glasovanja molit ću one koji ne sudjeluju u obrazloženju glasovanja da napuste vječnicu kako bismo mogli uredno odraditi obrazloženja. sada možemo glasovati o rezoluciji u cijelosti poimenično. otvoram glasovanje. Zatvaram. Rezolucija se usvaja. Čestitke. Nastavljamo sa obrazloženjima za jednu minutu. Ponavljam, oni koji ne sudjeluju u obrazloženjima su zamoljeni da uredno napuste ranu. Prelazimo na obrazloženja glasovanja. Prvo je izvješće gospodina Van de Kampa, autonomna vožnja. Prva ima riječ gospođa Maja. Hvala gospodine predsjedatelju. Pozdravljam ovo izvješće o autonomnoj vožnji. Prošloga tjedna isprike gospođu Majer Molim vas da krenete od početka. Gospođo Majer, vratit ću vam e, riječi, imat ćete prilike krenuti iz početka, ali još jednom molim sve kolege da napuste vječnicu jer je nemoguće čuti govornicu. Evo, gospođo Majer, možete krenuti iz početka. Imate jednu minutu. Hvala. Hvala. Pozdravljam ovo izvješće o autonomnoj vožnji. Prošloga tjedna posjetila sam Millbrook u e, mojoj e, izbornoj jedinici i oni su ulagali u tefnu infrastrukturu kako bi e, omogućili upotrebu autonomnih vozila. Dakle, u budućnosti moći ćemo opušteno putovati u automobilima i sigurno otići na odredište bez sudara i prometnih čepova. No, kako bi se to ostvarilo, E, trebamo komunikaciju, infrastrukturu i sva takva vozila trebaju govoriti istim jezikom. Dakle, ne smijemo imati simultane prevoditelje ili kabine. No, ni industrija e, ne može dogovoriti jedinstvene standarde i zbog toga tu Europa treba intervenirati. zbog toga pozdravljam poziv komisije za uspostavom zakonodavnog okvira za omogućivanje međupovezanosti visoko autonomnih vozila. Hvala. Hvala. Sljedeći je gospodin Messerschmidt na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Europska unija može zahvaliti američkoj industriji na eh, nečemu što će olakšati život nama ovdje u Europi, ali naravno to zahtjeva i zakonsko uređenje. U Europi zapravo smo okrenuli nasljepo u to, ne znamo kako će izgledati ni softver, ni hardware, Lijepo je biti napredan u tehnologiji i naravno lijepo je razmišljati o raznim mogućnostima koje ona nudi, recimo čitanje vozila, e, čitanje novina u e, autonomnom vozilu. No trebamo vidjeti koja su iskustva prekupljena u Americi i e, također sagledati razloge za nesreće koje se dogodile. Dakle, trebamo ipak malo stati na košnicu. Hvala gospodin Zdrojevski na jednu minutu. Hvala. Podsjećam vas na raspravu koju smo održali ovdje u Europskom parlamentu o autonomnim sustavima oružja, sada govorimo o potpuno novom području autonomnih vozila odnosno autonomne opreme, što zapravo van okvira našeg sadašnjeg pravnog korpusa i opet kasnimo za eh, razvojem događaja. Naravno, izvješće je usvojeno, nije bilo velikih razlika u mišljenjima i nadamo se da će 2020. biti godina kada će novi parlament usvojiti novi pravni sustav koji će omogućiti razvoj ovih novih tehnologija. Hvala. Gospodin Howard ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja pozdravljam ovo izvješće i široki pristup povjerenice Jurove koje je ona ocrtala sinoć. Trebamo još poraditi na zakonodavnom okviru i također na financijskom e, potpori za razvoj novih tehnologija, a također razmotriti i socioekonomske implikacije autonomnih vozila e, ova sposobnost prilagođavanja e, novih tehnologija lokalnoj vozačkoj kulturi je nešto izvedivo i e, tehnološki giganti poput Ubera, Googlea i Amazona mm, moraju e, osloniti na nepredvidljiva ljudska bića i to donosi određene rizike. No, još jedan potreban stup je prihvaćanja autonomnih vozila u javnosti. Europski građani su spremni to prihvatiti, ali e, u drugim e, prometalima, ali automobil je simbol osobne slobode do koje građani drže, tako da će komisija morati odgovoriti na pitanje u budućnosti hoćemo li svejedno moći ipak upravljati svojim automobilima. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Seinfeld na jednu minutu, naravno. Hvala. U posljednje vrijeme svjedočimo naglom razvoju digitalne tehnologije i tu nema povratka. Dakle, Europa u tome mora predvoditi, no kako bi se to ostvarilo, potrebna su ulaganja u infrastrukturu, u sve popratne usluge, u povezanost. A naravno i u zakonodavstvo. I kako bi se riješilo pitanje osiguranja u slučaju nezgoda. Treba također i riješiti pitanje umjetne inteligencije i tu će zapravo zakonsko uređenje biti ključno kako bi se suzbili strahovi koje osjeća javnost. Hvala gospođa Klun na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja pozdravljam ovo izvješće. Doista je bitno pozabaviti se pitanjima koja se tiču razvoja tehnologije i prednosti koje ona nudi, naročito kada je riječ o vozilima bez vozača. Nakon 2020. godine e, ta će vozila se brzo pojaviti na tržištu i e, prema prognozama riječ će biti uglavnom o trednim vozilima, ali moramo riješiti neka otvorena pitanja ako želimo steći povjerenje potrošača i u ovom području. Dakle, tu je bitno pitanje sigurnosti i privatnosti podataka i naravno sigurnosti osoba. Dakle, tehnički standardi e, vozila i infrastrukture su pitanja koje treba riješiti. Također, operateri trebaju riješiti pitanje odgovornosti odgovornosti i e, pravne odgovornosti osiguranja ako želimo napredovati na ovom području. Dakle, vidimo da je to čitav niz otvorenih pitanja i to možemo učiniti jedino u ovom domu, a ne u nacionalnim parlamentima, ako želimo naravno i e, prihvaćanje autonomnih vozila u javnosti. Hvala gospodin Polčak na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju na riječi. Ja sam podržao ovo izvješće jer smatram da E, ono se dotiče najvažnijih područja, bit će teško odlučivati u ovom predmetu jer se on tiče i gospodarstva i okoliša i inovacija i smanjenja emisija. Naravno, trebaju nam e, uredbe u ovom području i trebamo također e, poticati i europska poduzeća, naročito MSP-ove, kako bi oni podržali ovu industriju i kako bi Europa preuzela vodeću ulogu u ovom području. To do sada nije bio slučaj, naši prekoatlantski kolege su u tome bili uspješni. Također e, trebamo krenuti pravim putem kada je riječ o sigurnom upravljanju ovim vozilima i trebamo riješiti pitanje osiguranja naročito nadoknade štete, a isto tako treba e, dobro osigurati povezivost. Ja sam e, za to da suzbijemo porast broja automobila na našim cestama, tako da ova rješenja treba primijeniti i u europskom javnom prijevozu. Hvala gospodine Hanon, hvala gospodine predsjedatelju. Sljedeći puta kada budete posjetili neki grad, ogledajte se oko sebe i prebrojite broj ljudi koji e, voze kako bi zaradili. Dakle, imamo vozača autobusa, Ubera, takse i tako dalje. Dakle, to je e, zapravo najveći poslodavac ljudi, sektor transporta, a sada su autonomna vozila stvarnost i izgubit će se čitav niz radnih mjesta u sektoru prometa i prijevoza i to opravdava neke izraze zabrinutosti koje smo ovdje čuli. No to ne znači da će e, ljudi lutati nezaposlene jer e, bilo je i drugih kategorija koje su izgubile svoja radna mjesta uslijed e, napredovanja tehnologije. No ipak većina ljudi u našim zemljama je zaposlena. to više njih nego bilo kada u povijesti. To je zanimljivo, dakle, naročito u svijetlu modernih tehnoloških promjena. Dakle, mi stvaramo više radnih mjesta i podižemo kvalitetu života. Evo, okledajte se oko sebe i zapravo shvatite koliko ste sretni. Hvala i sada gospodin eh, Kelly koji je posljednji u ovom obrazloženju. Hvala gospodine predsjedatelju, ja sam glasovao za ovo izvješće jer smatram da je ovo doista važna tema, naročito stoga što trebamo ostvariti veliki napredak eh, kako bismo nadoknadili zaostatak za drugim zemljama poput Kine, Japana i SAD-a koje su naprednije od nas, naročito po pitanju istraživanja i zakonskih rješenja u ovom području. Dakle, ova e, prometna logistika nudi velike prilike za budućnost, naročito u Irskoj, gdje doista ovisimo snažno o cestnoj infrastrukturi za ekonomski i društveni život. Korištenje dronova za prijevoz robe i autonomnih vozila za javni prijevoz su već mogući i e, naravno sada e, gdje se uskoro priprema i ulazak na tržište i e, autonomnih automobila za privatnu upotrebu, no trebamo provesti i više istraživanja i naročito više ispitivanja ove tehnologije u okviru sljedećeg e, programa Obzor Europa. To je tehnologija koja se brzo razvija. U redu, sada prelazimo na e, izvješće o upotrebe autonomnih vozila za e, prijevoz tereta. Gospodin Mesar ima riječ. Hvala. Gospodine predsjedatelju. Tijekom posljednjih e, izbora cestovni prijevoz je bila tema koju su svi spominjali u Danskoj. Govorili smo o suradnji i o tome kako možete živjeti u jednoj zemlji a raditi u drugoj. No, time se stvara nepravedno tržišno natjecanje, no postojala su očekivanja da će se u tom kontekstu govoriti i o kabotaži. No, neki su bili razočarani vidjevši da se ništa nije dogodilo ili da je došlo do nekih pomaka, ali u krivom smjeru. Europski projekt nije na pogrešnom putu i nije povezan sa stvarnošću. Dvadeset osam listopada prošle godine imali smo Isto tako izvješće vezano uz kašnjenje vijeća. No, amandmani 34 28 su negativni. Nadamo se da će ovaj predmet na kraju biti predmet odluke vijeća moramo izvršiti pritisak na vijeće kako bismo iznašli vrlo brzo rješenje. To je neprihvatljivo za europsko gospodarstvo. Sada gospodin eh, Senfeld izvolite, jedna minuta. Hvala, predsjedniče. Desetljećima smo radili na zajedničkom tržištu Europske unije, no Imamo isto tako i to slobodno kretanje usluga, dobara i osoba koja je previše regulirano. Imamo isto tako i pravila tržišta, tržišnog natjecanja i slobode naših građana. To treba uzeti u obzir. Ja bih e, podržao liberalizaciju sustava unemljivanja vozila bez vozača. To bi bilo dobro za razvoj Europe, stvaranje radnih mjesta te također e, napredak naših građana, no protiv sam ovih ograničenja koje proizlaze iz ovog paketa o mobilnosti. Hvala. Mislim da gospodin e, Hanen je otišao iz e, dvorane. Sad imamo znači sljedeće e, izvješće Mlinar rodno osvještena politika u Europskom parlamentu. Sada gospodin e, Messerschmidt izvolite. Hvala. Mogu reći da previše razgovaramo u Europskom parlamentu o rezolucijama o rodnoj ravnopravnosti, no stalno vidimo da se stvari ne pokreću baš jako brzo sa mjesta. Imamo isto tako i u Danskoj predsjednicu našeg parlamenta, također e, o ženu koja je naša premijerka, zastupnica i tako dalje. No ovdje imamo predsjednik predsjednike tri e, institucije, Europske središnje banke i tako dalje. Sve su to muškarci. Mislili smo da će se stvar pokrenuti s mjesta, ali ne. Govori se isto tako i o jeziku rodno neutralnom, no ne znamo koliko je to razumno. Moramo prije svega se uhvatiti u košta sa pravim problemima. Hvala. Sada gospodin Zdrojevski, izvolite. Hvala. U ovom izvješću vezano uz rodno svještenu politiku u Europskom parlamentu u stavku 15 govorimo isto tako o ovom jeziku, rodno neutralnom jeziku u Europskom parlamentu. E, tu e, ipak imamo isto tako prošle godine e, objavljeni dokument koji govori o vrlo jako, o vrlo čudnim savjetima ovdje. Pozdravljamo isto tako i isto izdanje, slični dokument iz 2008. godine. Mogu reći da u mnogim e, slučajevima ljudi LGBTI su na najbolji način predstavljeni. Suprotno je zapravo e, slučaj i e, to, zbog toga smo protiv. Gospodin Kuper. Gospođa Kuper. Da, glasala sam protiv ovoga. Ne zato što nisam za rodnu jednakost i jednaki tretman žena i muškaraca, no ne slažem se sa definicijom jednakosti ovako kako to ovdje stoji. Izuzetno je važno znati da su, muška, da su žene drugačije od muškaraca. Na različite načine možemo govoriti o ulogama E, majki u životu djece i tako dalje. Ne možemo e, govoriti o ženama na isti način kao i muškarcima. Žene mogu biti odgovorne majke, budući da je to njihova vokacija. Hvala gospođa Višnjevska, jedna minuta, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, ja sam glasala protiv ovog izvješća budući da ono sadrži određene rečenice s kojima se ne slažem. Ne slažem se s tim da trebamo poduzeti sve akcije kako bi se borili protiv seksualnog zlostavljanja. Naravno, u potpunosti se slažemo da smo protiv seksualnog zlostavljanja i nasilja, no žalim što u ovom izvješću imamo prije svega tu e, ljevičarsku ideologiju, promociju LGBTI, ideja i tako dalje. Mislim da smo tu došli do zida. Sada ljevica želi se petljati u sam jezik, to je nevjerojatno. Da, ženama treba zaštita, to će im omogućiti da ostvare svoju ulogu e, žena e, i majki. Hvala. E, mogu reći da smo imali pomak e, u značenju riječi rodna ravnopravnost. E, prvo smo počeli sa razlikama u plaćama, nakon da govorili smo o razlikama plaća za žene i muškarce koje rade na istim pozicijama. To je u svakom slučaju rodna neravnopravnost, no moramo ocijeniti i način na koji žene pristupaju svom poslu, one razmišljaju na drugačiji način, no mogu reći da u političkom životu, u gospodarskom životu agresivni pojedinci su oni u prvom planu. To su posebno muškarci, prije svega muškarci. Mislim da ženama se treba dati veće mjesto e, i jasniju ulogu ovdje u Europskom parlamentu, ali sada isto tako E, prelazimo isto tako i na praćenje e, reprezentacije žena u određenim institucijama. Ne možemo ništa sad tu nametati, moramo e, poštivati, no moramo isto tako govoriti i o pomirenju života, privatnog i poslovnog života. Sada gospodin Kelly, izvolite. Da, ja sam glasao za ovo izvješće, podržavam individualne poruke i široku poruku. Ovdje se govori o tome da diskriminacija bilo koje vrste nije prihvatljiva u ovoj e, u ovom parlamentu ako to ne postoji u našem našoj instituciji kako ćemo onda to moći osigurati i u cijelom našem društvu da prije e, izbora pravo je vrijeme da govorimo koja su to pravila koje ćemo primijeniti isto tako i za sljedeći mandat a imali smo također i nedavno u parlamentu uvođenje uvođenje edukacijskog programa za zastupnike i druge zaposlene. Ja sam to e, završio. Mogu reći da je ova edukacija jako važna i preporučam kolegama da e, sudjeluju u tom treningu moramo u svakom slučaju osigurati da je rodna ravnopravnost uključena u sve ono što radimo u svim aspektima u e, našem parlamentu. A sada dolazimo do sljedećeg izvješća gospodina Hensa, procjena načina korištenja proračuna EU-a EU za reformu javnog sektora. Gospodin Zdrojevski, jedna minuta. Izvolite hvala. Europski proračun je zasigurno jako važan za cijeli javni sektor. Jako je važno da proračunom možemo i reagirati na ono što se događa u Europskoj uniji. Imali smo 2007. godine E, vezano uz znači reforme javnog sektora i utjecaj na gospodarstvo. Imali smo tu kritike, a sada je situacija još e, lošija. U izvješću se kaže da su javni sektori neusklađeni. To trebamo zapaziti budući da govorimo o koordinaciji projekata i boljoj orijentaciji politika u Europskoj unije. Sada gospođa Ni Rada, jedna minuta, izvolite. Hvala. Brian Hayes je autor ovog izvješća govori se o tome da Europska unija treba igrati važniju ulogu u administracijama na nacionalnoj razini, ali tu Europska unija nema nikakve nadležnosti. Izvješće govori o tome kako komisija koristi europski proračun za proširenje svojeg utjecaja. Nije u kojem slučaju ona nema nadležnosti miješanja u nacionalnu uprava. Traži se isto tako da se daje financijske poticaje državama članicama koji provode reforme. U Irskoj znam da postoji isto tako i opasnost usvajanja ovog izvješća, ali moramo u svakom slučaju izbješći i isto tako uplitanje u nacionalnu upravu. A ako damo više e, znači ovlaštenja komisije imat ćemo i više ovakvih e, izvješća. Zato sam to podržala. Ja sam gospodin Polčak. E, da, ja sam glasao za ovo izvješće budući mm, da se tu stvaraju se energije za države članice. One su one koje su odgovorne za kvalitetu svog javnog sektora. No mi znamo da u Europskoj uniji moramo zaštititi europske građane. Želimo da oni mogu komunicirati kroz digitalne tehnologije sa svojim javnim upravama i to na jednak način želimo da također građani imaju pristup informacijama bez obzira tražili oni to na bilo koji način kroz digitalne tehnologije ili drugačije. E, također pozivamo da se to provede kroz e, politiku kohezije. Isto tako moramo e, pojačati i učinkovitost javnih uprava. Tu je izvješće jako jako jasno. Da, to je nešto što u svakom slučaju države članice moraju ostvariti pristupačnost svojim e, javnim upravama. A sada smjernice EU-a, mandat posebnog izaslanika eu za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a, izveće Gržib. Izvolite, gospodin Petrovski, jedna minuta. Hvala. Izvješće govori o univerzalnim ljudskim pravima te govori o ulozi Europske unije. Nažalost, imamo sve češće slučajeve kršenja slobode vjeroispovijesti i uvjerenja. U 13 pozivamo e, vladu Pakistana, te također se govori o tome da odgovornosti posebnih izaslanika trebaju uključivati promicanje jednakosti kršćana, no riječ kršćani nije uključena u ovo izvješće, a radi se o znači vjeroisposvijesti koja se proganja. Hvala. Ovo izvješće se osniva na načelu razdijeljenosti crkve i države, da je to nešto što je univerzalno e, na razini cijelog planeta, no to ni u kojem slučaju nije tako. To uključuje isto tako E, znači da postoji prava neovisnost s jedne strane crkve, s druge strane države, te također suradnju. No, kad govorimo o toj razdjeljenosti između crkve i države, ta motiv za E, to je bilo krštenje ljudskih prava u e, komunističkim državama ili tijekom revolucije u Francuskoj ili u Meksiku. To je nešto što ne smijemo zaboraviti. U e, pravu moramo jasno stvari naznačiti. Mi smo protiv ove ideologije uništenja kršćanstva u Europi. Hvala. Gospodin Jurek, gospodin Šošnjac, izvolite. Da, Ovim izvješćem se e, govori e, o lažnoj situaciji, e, o tome da se diljem svijeta primjenjuje tu znači odvojenost između crkve i države. Da li to vrijedi u, za Europsku kraljicu, za Vatikan i tako dalje. Ovo mm, izvješće je potpuno nerazumno, ide u drugom pravcu u kojem želimo ići. Kad e, govorite o diskriminaciji žena, da li onda odmah govorite i o kršćanima? Zašto onda idete u drugom pravcu? Sada gospodin Škripek, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, da 70 godina nakon deklaracije o ljudskim pravima još uvijek nismo postigli da se ta prava daju svima. Neki ne osiguravaju slobodu pre vjeroispovijesti ili uvjerenja. Ja podržavam uh, ove E, instrukcije EU-a, to će u svakom slučaju biti važno za podršku slobode vjeropovijesti ili uvjerenja. Mnogi se ubi, e, ubijaju diljem svijeta zato što žele jednostavno e, braniti ono što vjeruju, a neki ne vjeruju ništa, oni su ateisti, moramo. a bibi, ona E, nije mogla izbjeći torturu u Pakistanu, ona se krije u Pakistanu, no imamo i isto tako puno slučajeva diljem e, svijeta koji čekaju na e, suđenja zbog klevete i tako dalje ja sam zahvalan na ovome jer ovo treba biti dio naše e, vanjske politike. Hvala. Sada ravno, izvješće ravnopravnost spolove politike oporezivanja EU. E Jedna minuta, gospođa Majer, hvala. Gospodine predsjedniče, pozdravljam ovo izvješće i isto e, tako nula e, PDV za određene proizvode. Mogu reći da Eh, žene troše mnogo novaca za nešto što je prirodno dio njihovog ženskog identiteta. A kad eh, govorimo o Ujedinjenoj kraljevini, možemo reći da mnogi se, žene si ne mogu niti tam eh, pone, niti uloške pri uštiti mislim da sad moramo ići korak e, naprijed i pozivam europske vlade da isto tako osiguraju slobodno i isto tako besplatno e, stavljanje na raspolaganje e, higijenskih proizvoda. Hvala, gospodin Pjeritovski, izvolite. Naš klub ECR je glasao protiv budući da mislim da ovo na prikazuje e, politike oporezivanja EU-a kao diskriminirajuće zapravo politike oporezivanja u državama članicama. Moramo u svakom slučaju se boriti protiv određenih modela. Isto tako imamo isto tako i e, određena socijalna davanja koja se žele e, ukinuti, a proizlaze iz zajedničkih prihoda. Da, Ovdje se, imamo privid branjenja familija, no tomu nije slučaj, zbog toga sam protiv ovoga. Hvala lijepa. Ja sam glasovala protiv ovoga izvješća o jednakosti spolova i e, politike oporezivanja. Iako podržavam ideju o jednakoj plaći za jednak rad. A podržavam i borbu protiv e, nejednakosti i diskriminacije. Međutim, politike koje su predstavljene u ovom izvješću su protiv obitelji, one su protiv načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, a isto tako krše prava žena. Zato jer žene koje imaju djecu i obitelj one su važnije od drugih odgovornosti, a to nije prirodno. Gospodin sašnješ jedna minuta. To je još jedno izvješće e, koje je izradila vaša obsesija, e, rodna obsesija u ovom parlamentu. Postoje more, mnoge tvrdnje da smanjivanje oporezivanja vezano za imovinu, e, da to koristi muškarcima jer muškarci plaćaju porez. Pa što? Jučer e, smo razgovarali u odboru FAM i neko je spomenuo da postoji premalo muškaraca u odboru FAM. Pa ne možete prisiliti muškarce da rade u tom odboru. Želite li sada prisiliti žene da kupuju e, imovinu kako bi plaćale više poreza? Dakle, radi se o jednakim pravima. Jednaka prava su jednaka prava, međutim ne postoji jednaki učinci. Ako e, postoje različiti učinci, onda različiti spolovi imaju različite predispozicije. Ako vam se ne sviđaju ove činjenice, vi želite promijeniti, ali ja sam glasovao protiv. E, hvala, dame i gospodo, predsjedniče. Usprkos e, moje e, opredjeljenja za zaštitu prava žena, nisam mogla poduprijeti ovo izvješće. Pa zato što je puno e, ljevičarskih e, krajnjih ideologija na štetu objektivnog pristupa. Nije istina da se neki pravni lijek e, da, da je lijek zapravo ujednačavanje poreznih sustava država članica. Mislim da se radi o jednom neuravnoteženom izvješću koji nije objekt, koje nije objektivno, koje daje krivu sliku o europskim ženama. E, mislim da e, sam diskriminirana, progonjena i da ovo izvješće je, ide na štetu žena. Evo, s time završavamo e, naš dnevni red. Prekidamo raspravu do 15 sati. Hvala lijepa i uživajte u pauzi.